sigurnosnu politiku, odnosno ministra Kundasa, što se tiče stanja u Venecueli. No, prije ove rasprave koja je sljedeća na redu, pozdravio bih gospođu Micika prijeles de la Desma, koja je nominirana za nagradu Saharov 2015. godine, kao i njeno izaslanstvo iz Venecuele koje prati ovu raspravu o stanju u Venecueli Dobrodošli. Și acum am să rog din nou pe domnul uh, ministru Kunders. Sada ću ponovno dati riječ ministru Kundersu u ime visoke predstavnice. Gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, zahvaljujem i izražavam dobrodošlicu zaslanstva iz Venezuela. Hvala vam što ste ovu temu stavili na dnevni red dva mjeseca nakon izbora 6. prosinca pravodobno je raspraviti utjecaj ili nedostatak utjecaja koji je e, s ovi izbori imali na politički i gospodarski razvoj događaja u ovoj važnoj zemlji koja prolazi kroz teško razdoblje. Prije svega zahvaljujemo parlamentu na neprestanoj pažnji koju su poklanjali ovoj situaciji tijekom dvije protekle godine. 40 ljudi je umrlo tijekom prosvjeda u proteklo vrijeme. Rezolucija koje smo usvojili u tri navrata dala su snažni izraz našeg uvjerenja da trenutnu krizu možemo nadići samo mirnim i konstruktivnim dijalogom te poštivanjem ljudskih prava i venecuelanskog ustava. Izbori 6.12. sa velikim odazivom dali su jednoglasni rezultat velika većina e, stanovnika dala je jasan mandat parlamentu da donese političke odluke kako bi se mogli nositi sa izazovima u zemlji. Stanovnici Venezuele pate, pate od e, neograničenog nasilja. Caracas je jedan od gradova sa najvećim brojem obojstava po broju stanovnika u svijetu, a čak i većim brojem otmica i nasilnih napada. Također dolazi do nedostataka medicinskih potrepština, prehrambenih proizvoda i tako dalje. Glasanjem 6.12. ljudi su zatražili da se politički reagira na sve ove izazove. Svi politici dionici, svi političke institucije moraju poštivati ovaj demokratski, e, demokratsko glasanje kao i legitimitet trenutne vlade. Sada je vrijeme da se pronađe izvedivo pragmatično rješenje za ove teške izazove. Ideološki sukobi ili institucionalne borbe neće donijeti nikakva rješenja, a ne možemo niti gubiti vrijeme na političko manevriranje jer ekonomski financijski resursi istječu, cijene nafte vjerojatno se neće uskoro oporaviti, a inflacija i nedostaci, nestašice sve su gori iz tjedna u tjedan inicijative za nacionalni ekonomski dijalog i pokretanje procesa kako bi se riješili problemi sa e, žrtvama iz 2014. su već predloženi i bit će korisni ukoliko ih se provede u duhu otvorenosti, ukoliko će biti uključivi i tražiti nova rješenja. A za to je potrebno pomno kritično razmisliti o onome što do sada nije funkcioniralo. Trebamo, ne smijemo zaboraviti prosvjednike koji su u zatvoru i to kroz upitna sučenja. Spomenut ću samo Leopolda Lopeža, e, žrtve nasilja, dakle moramo zaštititi, a za to postići moramo se pobrinuti da oni koji su optuženi za nasilje tijekom prosvjeda da se njima sudi brzo i objektivno na temelju dokaza. Sva ova pitanja stvaraju složenu stvarnost sa kojom se moramo nositi i te inicijative trebalo je prihvatiti kao mogućnosti i to s obje strane i zakonodavne i izvršne i to strane vlade i opozicije u duhu konstruktivne suradnje i potpunog poštivanja venecuelanskog ustava. Ustav nudi zakoniti mirni okvir unutar kojega vlada može funkcionirati demokratski, a oni koji su privučeni paralelnim neustavnim strukturama imaju veliku odgovornost pred sobom. I budimo ovdje jasni, ukoliko trenutni nedostatak stvarnog dijaloga se nastavi, postoji opasnost od daljnjih uličnih prosvjeda, nasilnih sukoba, što lako može izbjeći kontroli. Znamo da je društvo ondje polarizirano, od toga se ne može pobjeći i postoji povijest te obje strane moraju prihvatiti da i jedna i druga strana ima svoju ulogu. Niti jedna ne može riješiti ovu višestruku krizu sama. To je poruka koju Europa šalje našim prijateljima u Venezueli. Dijalog, kompromis jedini su načini za naprijediti. Države članice blisko surađuju u Briselu i Karakasu i pridružili smo se velikom broju regionalnih organizacija i partnerskih zemalja koje su izrazile dakle, isti takav poziv, poziv za nacionalnim dijalogom. Europu e, s razlogom brine isto stanje velikog broja europskih građana koji ondje žive. Europska poduzeća također su veliki ulagači, a brine nas i regionalna stabilnost te negativni utjecaj mogućeg pogoršanja situacije. Europa je usko vezana s ovom regijom i surađujemo na cijeli niz polja od borbe protiv narkotika, ljudska prava, obrazovanje i još mnoga druga. Spremni smo također osnažiti svoju suradnju s Venezuelom i znamo da mnogi građani Venezuele gledaju, doživljavaju Europsku uniju kao prijatelja koji može povratiti gospodarski prosperitet i ustavno stanje. To je ponuda koju smo nudili tijekom naših kontakata i u Briselu i u Karakasu. To je također poruka koju sam ja izrazio u većem broju svojih javnih izjava. Ovom prilikom zahvalio bih za snažnu podrž, na snažnoj podršci i također na vašoj pažnji. Hvala vam sada. već ima gospodin Gonzales Pons na minutu i pol. Ministre, Venezuela je nekoć bila sinonim za napredak, nadu, dobrostanje, no šavizam i Maduro to su priveli kraju. Sad vidimo samo ruševine. Šokantno je vidjeti kako je samo kroz deset godina moguće uništiti bogatu zemlju i to zbog pohlepe vladara. Dakle, ovo je, nije revolucija bila već pravo uništenje. U apotekama nedostaje više od 90% lijekova, djeca gladuju, To, dakle, sve skupa ne možemo nazivati revolucijom, već jednostavno uništavanjem, rušenjem. Kada mirni građani, studenti i demokratski protivnici se zatvaraju u zatvoru i kada kriminalci slobodno na ulicama posluju, to nije nešto što možemo nazvati revolucijom, već samo uništenjem. Na svu sreću, e, glas ljudi se ponovno čuje i pobrinut ćemo se da demokracija uspije da se režim promijeni. Zahvaljujući e, hrabrim ljudima poput naše posjetiteljice, pobrinut ćemo se da politički zatvorenici budu pušteni iz zatvora u Venecueli. Antonio Ledezma rekao je da sloboda nije nešto čemu se može pregovarati. O Venezueli se također ne može pregovarati. Europska unija zna da moramo stati uz hrabre stanovnike Venezuele. Zahvaljujem. Gospodin Gonzales, eh, prihvaćate li plavi karton zastupnice Senere Rodriguez? Izvolite. Hvala. Gospodine Pons, zamolila bih vas da objasnite zbog čega u Galiciji i u Španjolskoj također djeca gladuju i zbog čega u Galiciji imamo sindikaliste kojima se e, prijeti zatvorskim kaznama. U Venezueli postoji zatvor koji je poznat kao grobnica i jučer je on jedan student zatvoren bez suđenja drži ga se pet katova ispod zemlje bez prirodnog svjetla, ne zna niti koje je doba dana i to na neograničeno vrijeme. A vi postavljate ovakva pitanja, mislim da je to doista uvredljivo i neću na to odgovoriti. Zahvaljujem. Zastupnik Horegi, dvije minute. Hvala vam i ja bih izrazio dobrodošlicu gospođi Capriles i predstavnicima iz Venezuele i u ime parlamenta imam tri jasna, jasne poruke stanovnicima Venezuele. Prva je da su 6. prosinca, prije svega dva mjeseca, stanovnici e, jasno i mirno pokazali svoj stav. Glasali su za opoziciju i parlament je vrlo zadovoljan svojim izrazom demokracije te zahtijeva da se postupa samo demokratski i da je samo tako moguće pronaći rješenje problema stanovnika Venezuele. Druga stvar, vlada Venezuele ne može smanjiti ovlasti nove, nove nacionalne skupštine. Ovdje se radi o legitimno stvorenom vijeću koje se ne, uz koje se ne može paralelno stvarati druga tijela ili smanjiti njihova zakonodavna moć na neki umjetan, nezakonit način dajući veće ovlasti izvršnoj grani. To bi značilo jasno kršenje demokratskog mandata dodijeljenog 6. prosinca. Treća poruka u ime mnogih u ovom parlamentu, želim reći da slušamo ljude kako govore o čevizmu na kritičan način, neki bi to možda željeli kritizirati, neki braniti, no šta god misle, trebali bi imati pravo to reći. Mislim da je nizozemski ministar govorio o mandatu naroda, o mandatu za pomirenje, za dijalog, jer ljudi zahtijevaju rješenja i postoje legitimna tijela i postoje ovlasti za zakonodavnu i izvršnu granu. Mora postojati dijalog, ljudi žele rješenja, ljudi žele pravila i rješenje za cijeli niz ozbiljnih problema s kojima se Venezuela suočava. Sigurnost, nestašice, gospodarstvo. To sve opada i zbog toga nam je potreban dijalog i sve pozivamo na dijalog te na takav oblik rješavanja problema u Venezueli. Zahvaljujem. Zastupnik Farija na minutu i pol. Gospodine predsjedatelju, ministre, prije svega čestitao bih gospođi Kapriljes na prisutstvu u prosincu u izborima u Venecueli. Imali smo demokratske izbore no trebalo je biti moguće da službeno izaslanstvo posjeti Venezuelu usprkos onome što je ministar rekao. Ljudi su glasali za snage koje se protive Maduru i veliku većinu su dobili i to je nešto što je jasno. Prethodna vlada učinila je sve što je mogla ubojstvo, prisilu, zatvaranje kako bi se zaustavile demokratske promjene. Nova nacionalna skupština usprkos prijetnjama, usprkos pokušajima da ju se sudski potkopa i usprkos gospodarskoj krizi u zemlji pokušava raditi svoj posao. U ovim teškim vremenima Venezuela je potrebna čvrsta podrška Europske unije kako bi se poštivalo izborne rezultate. Ukoliko ćemo kljevati ovako ključnom trenutku, u trenutku kada se na Skupštini raspravlja zakon o amnestiji i pomjerenju, ukoliko ne budemo odgovorili na taj izazov, tada doista dovodimo u pitanje mnogo toga. Zahvaljujem zastupnik Kuso Premoj. Hvala vam. Velik broj godina vidimo kampanje koje dovode do, koje su dovele do destabilizacije Venezuele. Nažalost, mnogi ljudi ovdje to podržavaju. Puč 2002. sabotaža naftne industrije, nakon toga političko nasilje u travnju 2013. 11 mrtvih, a 2014. E, došlo je do operacije gdje je bio uključen Leopoldo Lopez sa preko 40 mrtvih. U veljači imali smo operaciju u kojoj su drugi bili uključeni, tako da usprkos 20 e, izbora u proteklom desetljeću neprestano je trajala kampanja za delegitimizaciju izbora. To je također nešto što je podržano na međunarodnoj razini, uključujući od strane opozicije, i uključujući situaciju na izborima u prosincu. Mnogo se puta čulo i o prijevari, ali svi mijenjaju stav kada pobjede, no u ovom slučaju nema pobjedničke vlade jer nacionalna skupština nema ustavne ovlasti. Imamo izvršnu vlast i predsjednik je zabran sa istim legitimitetom kao i druga strana. Nemojmo dakle doljevati ulje na vatru, pokušamo primiriti ovu situaciju, pokušamo stabilizirati stvari te smanjiti napetosti i to sve u kontekstu demokracije. E, prihvaćate li plavi karton? Da, gospodin Kočalas. Što se tiče posljednjih izbora, imali smo međunarodne promatrače, ali mi nismo bili prisutni, nismo bili pozvani i veneculanska vlada nam nije mogla amčiti sigurnost. No ja sam bio ondje prisutan, pratio sam izborni proces i mogu reći da zapravo nisu bili prisutni međunarodni promatrači. Ja zanima me da li ste vi bili ondje prisutni. Da, svakako da sam bio ondje kao promatrač u skladu sa e, zakonom o suverenosti Venezuela. Bile su ondje prisutni bivši predsjednici, uključujući našeg, i posjetio sam velik broj izbornih mjesta i tisuće ljudi. Ne znam što ste vi ondje radili, jer vas vjerojatno e, nije zanimala situacija ondje. Hvala. E, prihvaćate li drugo pitanje gospodina Farije? Ne, dobro, nastavljamo zastupnik Sebastija. Hvala vam, zahvaljujem predsjedateljice. Mm, molimo da se kolege primire, mislim da govornik nema potrebno poštovanje. Dakle, situacija u Venezuela brinuti, međutim, mislim da bismo trebali i jednaku pažnju pokloniti Meksiku, koji geološki, geografski nije tako daleko i to je također zemlja u kojoj se ubijaju novinari. Eto, to je samo jedan prijedlog ministru. No isto tako, mislim da bismo trebali pozdraviti rezultate izbora u Venezueli, pozdraviti izborni proces, te ovaj veliki demokratski uspjeh. Prethodni izbori također su održani demokratski, slobodno, tako da me zanima kakvu bi ulogu Europska unija trebala imati u Venezueli. Naravno da treba braniti ljudska prava, to je načelo koje je utemeljeno u našim ugovorima, no mislim da bismo stvari trebali raditi bolje nego kao što smo to učinili u Maroku ili drugdje gdje zločini prolaze bez kažnjavanja, a Europska unija ništa ne radi i zapravo imaju e, dobre odnose sa tim zemljama koje krše propise. Što želimo u Venezueli? Želimo podržati narod, želimo mir, naravno želimo pomoći zemlji da promijeni svoj gospodarski model. Venezuela Mnogi govore o e, zlatnim vremenima, no zapravo ona u toj zemlji nisu nikada postojala. Ona je uvijek ovisila o nafti kao jednom izvoru prihoda i zbog toga se stvara korupcija, nasilje i nestabilnost. Ukoliko želimo imati dobre odnose sa oligarsima naftnim zbog svojih naftnih kompanija, tako ne pomažemo Venecueli. Zastupnik Korao. Hvala, gospođo predsjednice. Ovaj privilegirani položaj e, se može smatrati načinom na koji politika radi u interesu multinacionalnih e, kompanija kako bi destabilizirala vlast koju je zabrao narod. Mislim da u slučaju Venezuele imamo zaista konkretne probleme, korupcija, nedostatak lijekova, hrane, visoka inflacija, e, paravojne snage i pokreti. No, bogate i moćne zemlje kao što su SAD i EU, što čine da bi pomogli u situaciji u Venezueli? Mislim da je odgovor posve jasan. Ono što mi vidimo je pravi gospodarski rat između jedne bolivarske e, republike i trojke. Napadi na Venecuelu su očiti svima. E, SAD je nametno sankcije koje, jer smatra Venecuelu trije prijetnjom svoje zemlje. I čuli smo alarmističke poruke od nekih zastupnika u ovom parlamentu koji govore o e, prosinačkim izborima kao o porazu. Ja bih htio čestitati Maduru na tome što je prihvatio e, rezultate izbora i potaknuo bih Venezuelu da radi dalje na razvoju svoje nezavisnosti. Hvala. kolega. E, ne razgovaramo samo o Ukrajini, nego i o latinskoameričkim zemljama. One bi trebale imati povlašten položaj jer mi želimo stvoriti jedan multipolarni svijet e, većina tih zemalja se želi odmaknuti od marksizma i ako se sjetimo Monroeove doktrine koja je, koju je osmislila SAD e, sada to, su, to je sada nešto što antimarksističke vlade brišu i e, marksistička e, vlada e, pod vodstvom Madura je pobjeđena i sada ih trebamo kazniti. Sada imamo Gue koji još uvijek obožavaju najgore marksističke diktatore. Gospodine Brok. Predsjednice, predsjedniče vijeća, svakako E, imate pravo, treba surađivati s takvom zemljom. Mislim to počinje time da se priznaju izbori, a zapravo izbori nisu priznati i ta prava e, nisu priznata, dakle paralelni parlamenti su uvedeni i politički vođe opozicije još uvijek sjede u zatvoru. To je situacija koju ne možemo, koju ne možemo previdjeti. A Venezuela je zemlja s najviše nafte na svijetu, a pritom i najsiromašnija zemlja e, na svijetu sa siromaštvom i e, kriminalom, e, sa sve manje pravne države. I to je znak da šavistički ili komunistički socijalizam uvijek vodi do manje demokracije, manje prava i e, više siromaštva za ljude. I mislim to je povijesna istina i čudi me što zastupnici u ovom domu taj sustav još brane ovaj sustav ili bar objašnjavaju kako nije sve to bilo tako loše, ali ja bih rekao e, treba priznati izbore i volju naroda, a ne sada tu provoditi neke trikove i čudim se Podemosu i njihovim prijateljima e, jer te e, odnose doista ne mogu e, razumjeti da oni koji smatraju da su ti sustavi u redu sada pozivaju na takve korake. Hvala gospođo predsjednice. Izbori u Venezueli su bili slobodni, ali nije posve sigurno je li gospodin Maduro zaista priznao rezultate izbora eksplicite. Ne slažem se s ovim što je rečeno, mislim da bi možda mogao postojati neki paralelni parlament koji bi doveo pitanje te osnovne, osnovna načela i načela diobe vlasti na kojima počiva demokracija, a civilno društvo se guši Imamo političke vođe u zatvoru zato što se ne slažu sa glavnom strankom u Venezueli. I to, te ljude se ispituje, ali ono što mi moramo učiniti je trebamo pokazati solidarnost onim zastupnicima u parlamentu koji su izabrani u Venezueli i reći im da smo mi uz njih u ovim teškim vremenima tako da Venezuela može se vratiti u političku demokraciju. Tu postoje i drugi socijalni i ekonomski aspekti, ali bez političkog aspekta ne možemo imati stvarnu demokraciju. Hvala, gospođo Črnazova. Hvala, gospođo predsjednice u prosincu je izgledalo da imamo novu nadu za demokraciju u venezuelu Vidimo da u Karakasu stvari idu u suprotnom smjeru. Vlada i dalje odbacuje glas naroda i ne želi eh, odobriti eh, nove zastupnice u parlamentu. Tako ne funkcionira demokracija. Što Venezuela treba u ovom momentu napraviti? Riješiti najgore probleme koji utječu na društvo e, i gospodarstvo e, trebaju postići sporazum, a ne izazivati sukobe. Prvi korak je da se stvori klima pomirenja, nacionalnog pomirenja, a to se može postići puštenjem na slobodu svih političkih zatvorenika. Kao drugo, Europa mora biti snažnije nazočna i ja pozivam visoku predstavnicu da produži i proširi mandat i da se poveća broj količina novca kroz e, fondove Europske unije e, za pomoć Venecueli da izađe iz ovih problema u kojima se nalazi. I na kraju izražavam svoje poštovanje i divljenje e, za hrabre žene Venezuele od kojih su neke ovdje s nama, Micika Priles, njezina kći, Antoneta i Marija i e, Alejandra Kjeta i druge žene od kojih neke nažalost nisu mogle doći. Te žene su dio jedinstvene e, snage koja se bori za slobodu u njihovoj zemlji. Ova promjena koju sada vidimo u Venecueli je većim dijelom posljedica njihovih zalaganja. Gospodin Grandes Pascual. gospođo predsjednice. U ovoj zemlji o kojoj govorimo, koja nije mala niti nevažna, želim vas podsjetiti da u ovom momentu je e, vijeće sigurnosti, odnosno ta zemlja je sjedi u vijeću sigurnosti, a mi pozivamo na slobodu, ovdje uložimo za oslobođenje e, političkih zatvorenika i ponovnu uspostavu demokracije i učinili smo sve što smo mogli sami zato što nismo mogli e, poslati svoju delegaciju da promatra izbore. Situacija e, se promijenila sa Madurovom vlašću i kako mi možemo e, reagirati na Madurovu vladu? Oni su odlučili da ne priznaju vlast zakonodavne zakonodavnog tijela i rekli su da nije bilo dovoljno glasova. A što oporba radi? Oporba koja je, koja dobro ovdje predstavljena. Oni se zalažu za oslobođenje zatvorenika, ali oni su i dalje u zatvorima. Leopoldo Lopez je i dalje u zatvoru, tako da mi trebamo e, zakon o amnestiji. E, zatvorenike treba pustiti na ulice i izvršna i zakonodavna vlast moraju uspostaviti dijalog, ali tu Maduro se mora e, pokazati ravnim tom izazovu. Gospodin e, Grandes Pascual, hvala. Ponekad čujete neke dobre vijesti, a ponekad čujete vijesti koje vam ukazuju da je demokracija snažnija od onih koje pokušavaju oslabiti. No problem je često kod onih koji je nastaju oslabiti, ali demokracija ih vrlo često nadvlada i mislim da narod Venezuele ima svjetliju budućnost pred sobom sada kada su e, kroz glasanje izrazili svoju želju. Sada kada imamo demokratski zabran parlament. I taj parlament ima ovlasti da provede potrebne reforme i zemlja treba pomoć da izađe iz ove teške krize koja je tako očajna i teška. I kao španjolka mislim da ne bih smjela e, zauzimati strane. Mislim da trebamo pozvati demokratsku oporbu koja ima većinu u parlamentu i trebamo pozvati predsjednika Madura da uspostave dijalog i da počnu taj proces e, tranzicije i pomirenja u zemlji. Jer to je ono što narod traži od njih i to su upravo zahtijevali i na izborima. Mir, tranzicija i demokracija. E, gospođa Besera Bastrećeja. hvala gospođo predsjednice, ministre. Još jednom razgovaramo na plenarnoj Venezueli i još jednom ponavljamo iste stvari koje smo već ponavljali. Politički zatvorenici kao što su Leopoldo Lopez i drugi su i dalje u zatvoru. Venezuela, ljud, narod Venezuela još uvijek trpi mm, od toga što nema puno stvari i imaju najvišu inflaciju na svijetu. Oni su jedna od najnasilnijih zemalja i najkorumpiranijih zemalja. Imamo humanitarnu krizu i to su činjenica, ne samo mišljenja. Ali nešto se promijenilo od posljednji puta kad smo raspravljali o Venezueli na plenarnom zasjedanju jer Europska unija je rekla da većina e, građana Venezuele želi mirnu transformaciju svoje zemlje i da e, Madurov režim ode u ropotarnicu povijesti i to bi trebalo prihvatiti jer Maduro ne smije bojkotirati rezultate izbora i novi parlament će predložiti demokratske reforme kao što je usvajanje zakona amnestiji i pomirenju kako bi osnažila demokratske institucije u Venezueli. Europska unija bi trebala dati međunarodnu podršku tako da e, ova nova novi parlament provede sve te reforme i trebamo poslati službenu delegaciju da daje svoju podršku i ja kao e, Španjolke, kao Europljanka se nadam da ćemo to zaista Gospodin Stier. Venezuela je u krizi, na rubu humanitarne krize nestašica e, svih artikala negativno tječe na stanovništvo. To je alarmantna situacija, moramo odgovoriti solidarnošću, ali također moramo jasno dati do znanja što je uzrok te situacije. Uzrok je totalitarni režim koji je prvo zatvorio političke protivnike, a sada je u siromaštvu, zatvoru siromaštva drži cijelu venecuelansko stanovništvo. Na izborima za parlament narod je zatražio promjenu smjera, no Maduro se oglušio na to i on stavlja prepreke i pokušava e, ustav prekršiti i e, svu moć e, koncentrirati u ruke izvršne vlasti. Mi tražimo oslobađanje tih zatvorenika, poštivanje pravne države i demokratskih standarda, to je sve ono što je Madurov režim e, podrio. E, Maduro ne shvaća da novi vjetrovi pušu Latinskom Amerikom demokracija i populistički model više e, nije, to jest vjetrovi demokracije, populistički model više je istrošen i moramo pokazati solidarnost e, sa venecuelanskim narodom u njihovoj borbi za slobodu. Gospodin Zorinjo. predsjednice ministre e, snažniji odnosi između Latinske Amerike i Europske unije bi trebali biti jedan od prioriteta naše vanjske politike. To je zasnovano na komplementarnim e, vrijednostima i upravo zbog toga je važno ubrzati potpisivanje trgovinskog e, sporazuma sa Mercosurom u nadi da jednog dana će tome pripadati i Venezuela, ali Evropska unija, naš parlament eh, bi trebali eh, isto tako izraziti svoje gnušanje nad eh, sistematskim kršenjem pravne države i međunarodnog prava od strane venecualanske vlade koja bi trebala poštivati svoj vlastiti ustav i prava svojih građana, posebno onih koji su dio demokratski izabranih tijela postoji granica poboljšanju naših odnosa. Mi moramo osigurati pravnu državu u Venezueli. Dakle, ministre, visoka predstavnica će imati našu podršku u tome. Gospodin Miljan Mon. Hvala, gospođo predsjednice pobjeda MUD-a na ovim izborima u prosincu je povijesni moment gdje je pobjeđen čavizam, ali situacija je dalje teška. Reakcija Madura na pobjedu oporbe nije bila dijalog nego sukob. I on je imenovao tri suca u Vrhovni sud, smanjio je ovlasti parlamenta i stvorio je jedan paralelni narodni parlament i neke članove to neke zastupnike u tom parlamentu je suspendirao e, u zapravo nacionalnoj skupštini. I osmislio je taj gospodarski plan uopće ne uzevši u obzir e, mišljenja i želja opozicije i si dalje drži e, političke zatvorenike u zatvoru, mada to međunarodna zajednica uključujući ovaj parlament osuđuje. I pozdravljam Mici Capriles, ženu gradonačelnika Karakasa, gospodina Dele Desme. Venezuelanska narodna skupština e, će tražiti puštanje zatvorenika, političkih zatvorenika i nadam se da će ti politički zatvorenici zaista biti pušteni već tako dugo tražimo njihovo oslobađanje. I konačno tu se traži e, tolerancija i konsenzus, dijalog. Oni ne žele jednostrane akcije, e, korupciju, prevare. Oni žele e, promjene nakon toliko godina autoritarnog režima. I reakcije iz regije je bila da se podrži promjena u Venezueli, ali Maduro se izgleda nažalost ipak i dalje opire. Gospodin Kelam skoro 17 godina ekonomski i demokratski razvoj zemlje koja je bogata prirodnim e, resursima je paraliziran e, strogom političkom kontrolom i vlad, intervencionizmom državnim. Rezultat je isti kakav uvijek vidimo. Centralizirani socijalizam e, koji provodi jedna stranka doveo do Eh, bankrota, eh, siromaštva, eh, kršenja prava i sloboda. Prošle godine je ekonomija se smanjila za 10%. 700% je bila inflacija. To su zaista strašne brojke za, za svako političko vojstvo, ali manje od dvije godine 43 građana su ubile vladine snage i preko tisuće ljudi je pohapšeno, uključujući i e, Leopolda Lopesa koji, i druge koji su još uvijek u zatvoru. Oni su tražili promjenu, tražili su pravdu, ali samo prije dva, prije dva mjeseca smo vidjeli rezultate svih tih poziva, ali predsjednik Maduro ne želi dijeliti vlast. Da, Trebamo dijalog, nacionalni dijalog kako bismo nadišli ovu krizu, ali kao prvo Venezuela treba poštivanje ljudskih prava. To je kriterij kako bi se moglo izaći iz te krize. Hvala. Mrs. Jimenez, do you want to have blue? Gospođo Jimenez, javljate li se za spontano, kao spontano javljanje ili plavi karton? E, spontano javljanje, catch the eye. Onda prvo gospodin Pospišil. Gospođo predsjednice, pažljivo sam slušao ovu raspravu i uvjeren sam da Europska unija i vijeće moraju zaista izvršiti pritisak na predsjednika Madura da prizna rezultate izbora. Lijepo je razgovarati o dijalogu i pomirbi, ali tu morate imati dvije strane i predsjednikova strana u ovom momentu ne sjedi za stolom. Kao drugo, mislim da će parlament e, trebati provesti značajne reforme, jer ne radi se samo o amnestiji i drugim stvarima, nego o sveobuhvatnoj reformi pravne države u Venezueli. A ona objektivno uopće ne postoji. Pogledajte e, na to što je napravio Vrhovni sud kad e, je ukinuo mandat tri zastupnika u tom novom parlamentu. Znači trebamo reformu sustava pravosuđa i e, svi, e, to su poruke koje mi trebamo poslati venecuelancima. Gospodin Medijas. Zahvaljujem. Izbori iz e, prosnica pokazuju da narod nije, da nije bio suglasan sa radom prethodne vlade i također situacija sa gospodarskom klizom, e, to pokazuje naime nova vlada. E, vidimo sada koje su napetosti u zemlji i vidimo da oporba jača i da se sada e, javljaju protivljanja Madurovoj politici i o tome se govori puno u Europi, ali svejedno neke stvari nisu E, toliko u Venecueli. Naime, vidimo velike socijalne reakcije koje su nastale, ali sada se govori na primjer i o privatizaciji socijalnih stanova i to u zemlji gdje toliko stanovništva živi u provizornom smještaju. Nadalje, odnos između Europske unije i Venezuele. Tu se radi o interesima obje strane, također i o principu nemiješanja. Zahvaljujem, gospodine Kovčić gospođo predsjedavajuća, izbori su. six prosinca u venezueli donijeli novu nadu novo ozračje koje nadamo se svi zajedno će donijeti više sreće tom napaćenom narodu i više mogućnosti da fantastične resurse koje venezuela ima koristi za dobrobit svih u venezueli a ne samo za multinacionalne kompanije i pojedince. ono što želim naglasiti je danas da je venezuela pred odabirom ili dijalog ili kaos ili pomirenje ili nasilje. tko odabere krivu stranu bit će odgovoran za ono što će se dešavati u venezueli. pozivam pobjednike na izbore da budu strpljivi da odaberu dijalog i pomirenje a isto to pozivam i predsjednika maduru ako zaista želi dobro svome narodu i svojoj državi. gospodin znamo kakva je sada situacija u venezuelom eh, upravljaju eh, diktatori i trgovci drogom e, koji e, uništavaju zemlju takvim politikama i komunističkim politikama. I jedini e, ono na što treba pozvati je um, opuštanje političkih zatvorenika koje je zatvorio Maduro i njegovi um, pristaše krše se ljudska prava koja pokazuju da je predsjednik Maduro vođa koji se želi riješiti svih onih koji se s njima ne slažu. Stoga e, treba reći da se Venezuela e, sastoji od dobrih ljudi koji pozivaju na okončanje ovog, ove patnje, ali ona je okovana lancima, Europska unija ima ključ koji može skinuti lance sa Venezuela. Oslobodimo venecuelanski na, e, narod. Gospođa Jimenez je posljednja govornica. Zahvaljujem predsjednica. Doista mi je bila velika čast e, svjedočiti ovom, e, ovoj e, pobjedi na, na izborima. Ja sam sjedla u prvim redovima i prvi E, prve riječi opozicije kada je e, došla pobjeda je bila pružanje ruke i e, slanje poruke jedinstva za koju se nadalo da će vlada odgovoriti i otvoriti zatvore i pustiti sve političke zatvorenike ljude zatvorene zbog drugačijeg mišljenja koji su se željeli boriti za narod, e, svoj narod. E, pozdravljam gospođu Micika prilazi njeznog čera ovdje i također e, šaljem riječi potpore ljudima koji su se napatili u strašnim uvjetima u Venecueli užasnim uvjetima koje sam vidjela sama osobno. I čestitam također venecualskom narodu na uspjehu na izborima i sada na kraju posljednje reči ima gospodin Kandac. Thank uh, uh, Zahvaljujem. Za početak dopustite da kažem kako mi je bilo uh, važno saslušati ovu raspravu kao i podcrtati važnost ove ovih rasprava dva mjeseca nakon E, izbora 6. prosinca. Važnost ove rasprave je e, upravo u tome što su e, izbori 6. prosinca donijeli volju venecijanskog naroda koji je izabrao parlament koji ih treba voditi u ovim kriznim i teškim vremenima. I sada mi moramo razmisliti kako će europska strana poduprijeti ovaj proces i kako će pomoći da se nadiđe kriza u Venecueli trenutno. Mislim da je važno e, prvo naglasiti ulogu Ustava kao zakonitog mirnog okvira u kojemu može funkcionirati E, politički sustav i demokracija. A oni iz bilo koje strane koji dolaze u napast iskoristiti neustavne metode ili uspostavljati paralelne strukture za organiziranje konzultacija moraju znati da preuzimaju veliku odgovornost za to e, u ovakvoj teškoj gospodarskoj i sigurnosnoj situaciji u zemlji. Ako e, se nastavi nedostatak dijaloga doista postoji rizik da će stvari izmaknuti kontrole i zato doista smatram da je važno da ova dva pitanja ustavnost dijalog stavimo na prvo mjesto. Njima nema dijaloga, ne možemo imati jedno bez drugoga. I važno je da je Europska unija to podcrta u svojoj politici prema Venezueli. Također, mislim da je također važno spomenuti važnost, e, znam naravno i cijenim e, i prisutnost lanskog izaslanstva i potporu kao i e, interes za sudbinu političkih e, zatvorenika. Europska unija stavlja veliki naglasak na zaštitu ljudskih prava, to je važno reći. Iz ove rasprave zaključujem da imamo zajednički e, interes u potpori narodu Venecuele u ovoj teškoj gospodarskoj sigurnosnoj situaciji kao i nadilaženju političke polarizacije koja stoji na putu rješenjima. Ono što sada može učiniti Europa kako bi pomogla e, u rješavanju ovih izazova je e, poslušati sve političke dionike i e, shvatiti da niko ne može riješiti cijelu situaciju bez konstruktivnog dijaloga sam za sebe. I mislim e, da ovaj vlastiti parlamentarni kontekst je od ključne važnosti i e, Zahvaljujem za svim zastupnicima koji su putovali prošle godine u Venecuelu i prenijeli europsku poruku potpore miru i ustavnim rješenjima. To je jako važna uloga. A posebice su učinkoviti ako predstavljaju punu geografsku i političku raznolikost ovog doma. I također e, podupiram to i također u e, izaslanstvu za vanjske poslove i vidjeti mogu li oni posjetiti Venecuelu. Želim još na kraju samo e, reći koliko cijenim ulogu parlamenta što održava ovo važno pitanje na međunarodnoj agendi i poziva na mirno ustavno rješenje krize u Venecueli. Zahvaljujem. Ovime proglašamo ovu raspravu zatvorenom. A sljedeća točka našeg dnevnog reda je usmeno pitanje vijeću e, Konvencija UN-a o